Hello everyone, if you can take your seats, we can start the meeting. Zauzmite mjesta, pa ćemo započeti sa sastankom. Prvo recite da li se slažete s dnevnim redom, pa ćemo smatrati dakle da je dnevni red ustvojen. Kao i obično, današnji se sastanak može pratiti putem interneta, a prijevod je osiguran na 22 jezika. You have in your folders uh, the coordinator's decision uh, from 25 th mislim da možemo potvrditi odluke koordinatora donesene na sastanku 25. rujna. Sada nekoliko riječi o glasanju o proračunskim amandmanima. Glasmali smo o njima 3. rujna i tada smo pozvali da se e, povećaju strateške važne proračunske linije u okviru naših nadležnosti. A odbor za proračune je umeđu vremenu glasao o svim amandmanima, a rezultat za naš odbor je vrlo zadovoljavajući jer za sve e, agencije za koje smo tražili za nadležnost. One su ušle u kompromisni paket. Ako sljedeći tjedan na plenarnoj to bude izglasano, onda će to biti izvrstan paket koji će e, za kojeg će se truditi na pregovorima u postupku mirenja e, Europski parlament. A imat ćemo dakle proračun za istraživanje i razvoj za 2020. godinu. Nadalje, sukladno e, članku 214. E, e, su poslovnika pravnici lingvisti su pripremili tekst koje ste dobili na svim jezicima 11. listopada gdje se radi o ispravku, a razlog za ispravo je, da nismo imali stvarnu provjeru e, e, pravnika lingvista krajem prethodnog parlamentarnog saziva. Postupak za usvajanje e, tog ispravka je sljedeći. Za slučaj da nema prigovora od strana odbora nakon mog priopćenja, taj će se ispravak podastrijeti plenarnoj sjednici koja će se objaviti 21. listopada i jedino za slučaj e, problema će se to staviti na glasanje prema pravilima o broju klubova zastupnika ili broju zastupnika koji će odlužiti prigovor. A isto tako posljednje priopćenje sa našeg sastanka, zapisnik sa sastanka održanog 24. i 25. rujna vam je predložen, pa ako nema prigovora do kraja sastanka smatrat ćemo ga usvojenim. Predstavljam e, sada našeg gosta iz komisije koji će nam govoriti o delegiranim aktima o projektima od zajedničkog interesa. Projekti zajedničkog interesa su projekti prekogranične infrastrukture kojima se povezuju energetski sustavi država Europske unije, a namjera im je da pomognu Europskoj uniji da se ostvare klimatski ciljevi e, prema uspostavljenim pravilima. Prema smjernicama energetskoj infrastrukturi komisija svake dvije godine napravi popis projekata zajedničkog interesa koje se usvajaju delegiranim aktom. 2017. godine to je učinjeno prošli puta, a sada će nam komisija predstaviti delegirane akte u okviru četvrtog takvog popisa projektna, projekata od zajedničkog interesa. I ti će delegirani akti biti podastriti parlamentu za nadzor, a parlament će moći to proučiti, a za slučaj potrebe zatražiti dodatni rok od dva mjeseca. A e, pravni akt stupit će na snagu tek nakon e, završetka tog postupka. To je ogroman posao za naš e, odbor i hvala direktoru što nam je već jučer poslao ovaj popis. I bit će mi jako drago da čujemo vaš uvod i komentare a možda biste nam mogli reći par riječi i o rokovima nakon usvajanja ovog popisa. Pa ću vam sada dakle dati riječ. Thank you very much, uh, chair, and good morning. Hvala vam lijepo predsjedateljice, dobro jutro svima. Hvala vam što ste me pozvali na ovu razminu mišljenja o nacrtu četvrtog popisa projekata zajedničkog interesa PCIs. Kao što smo malo čas čuli, Dokumentacija je poslana u Europski parlament. Naravno, tu se ne radi o tome da u detalje ulazimo, ali mislim da ćemo imati još prilike za takve stvari. Ono što bih pokušao svoje uvodne izjavi je da vam dam jedan pregled kako važnosti, tako rezultata cjelokupnog procesa koji je doveo do ovog četvrtog popisa, barem njegova nacrta, i ostavio bih još dovoljno vremena, prostora za jednu stvarnu razmjenu s vama, jer vjerujem da je to ono što vas najviše zanima, da dobijete od mene neke odgovore. Dakle, za početak imam nekoliko slajdova. Ukazao bih dakle na važnost popisa ovih projekata za cjelokupni energetski sistem. Dakle, to je vezano za našu infrastrukturu, a infrastruktura je naravno okosnica našeg energetskog sustava i isto tako energetske mreže. To je ono što je u suštini naše energetske politike. Dakle, to je jedno od područja o kojima ćemo raspravljati, a pitanje koje se tu postavlja da li bi se ona trebala mijenjati kroz vrijeme s promjenama politika. Tu bih želio reći nešto o važnosti infrastrukture. Dakle, infrastruktura, kao što sam rekao, okusnica i kao takva mora biti na svrhu naših tri osnovnih ciljeva energetske politike. Održivost, Dakle, infrastruktura mora poslužiti za razvoj i za povećani udio korištenja obnovljivih izvora energije u našem cjelokupnom energetskom sistemu. Istodobno, mora poslužiti i svrsi energetske sigurnosti, sigurnosti opskrbe. Dakle, moramo imati odgovarajuću infrastrukturu za sve članice Europske unije kako bi oni mogli raspolagati mogućnostima i koristiti energiju koja im je već potrebna za grijanje, hlađenje i tako dalje. Dakle, sigurnost opskrbe. I treće, konkurentnost. Čak bih ovdje dodao pristupačnost cijena. Naravno, možete sami pretpostaviti da može postojati savršena infrastruktura koja ima visoke troškove. No na kraju krajeva uvijek netko mora platiti takvu infrastrukturu i svi znamo tko je to, to je krajnji korisnik, potrošač. Dakle, tu se moramo pobrinuti da kada razvijamo infrastrukturu, da uvijek gledamo i troškovno najučinkovitije mogućnosti. Zbog čega je interes toliko snažan da ovo unesemo na popis zajedničkih projekata zajedničkog interesa. Tri su osnovna razloga. Prvi da naša regulativa predviđa da PCI projekti zajedničkog interesa moraju biti podvrgnuti u ubrzanom procesu dodjeljivanja dozvola ili odobrenja i cijeli proces dodjeljivanja tih dozvola bi trebali ići kroz one stop shop, odnosno unutar 3,5 godine. Druga stvar, PCI-evi su pod, unutar posebnog regulatornog okvira što olakšava provedbu. Primjerice, postoji jedan preduvjet, a to je da zemlje domaćini, barem dvije države članice, se moraju međusobno dogovoriti o infrastrukturnim projektima što već samo po sebi uklanja moguće opasnosti političkih implikacija koje bi mogle otežati razvoj projekta. Dakle, to je već nešto što se riješi kroz proces odobrenja PCI-eva. I konačno, najvažnija stvar je financijska pomoć od strane Europske unije. Tu imamo izravnu vezu između PCI projekta i instrumenta za povezivanje Europe. Dakle, prihvatiti projekt možemo unutar financiranja na ovaj način samo ukoliko je već prije uvršten na popis PCI projekata. Dakle, samo da vam malo dam primjer onoga što smo tijekom proteklih godina radili. Unutar CF-a financirali smo studije i izvođenje radova od 67 električnih radova, ukupno 1,3 milijarde eura, 65 aktivnosti što se plina tiče, ukupno 1,5 milijardi, četiri aktivnosti vezane uz pametne mreže, ukupno 134,5 5 milijuna i tri aktivnosti koje se bave CO2 i infrastrukturnih projekata koje se time bave, ukupno 9,7. To je dakle nekakva preliminarna procjena. Kao što znate, još je godina dana pred nama, sljedeća godina posljednja unutar CFA 1, a tada moramo čekati ponovno novi višegodišnji financijski okvir. Sljedeće na redu je sažetak samog procesa, kako se odabiru projekti. Vrlo je važno naglasiti da se radi o procesu od dozdo prema gore. Sam temelj za daljnji razvoj ovih projekata se postavlja na razini regije. Regionalne grupe su te koje prikupljaju podatke, koje provjeravaju kriterije postojeće, koje moraju razbiti nacrt metodologije, a to sve naravno u okviru ten regulative. Mali primjer toga što se tiče ten regulative i što se ondje govori o kriterijima za izbor projekata Dakle, radi se o tržišnoj integraciji, o snažavanju konkurencija, o sigurnosti opskrbe i o održivosti, naravno. To su, dakle, kriteriji koji bi trebali biti uključeni u veću same procjene na platformi za suradnju, Cooperation Platform, kako mi to nazivamo. Zatim, regionalne skupine pripremaju nacrt popisa koji prolazi kroz cijeli niz rasprava, a zatim dolazi do tijela za donošenje odluka. U regionalnim skupinama također postoji rasprava prve razine ili prva rasprava o takozvanim kritičnim projektima, ključnim projektima, jer možete pretpostaviti da iako što se tiče uspostave i formiranja popisa, vodi se zdravim razumom, ali uvijek ima i nekih projekata koji dolaze sa, nazovimo to, nekim šarenim idejama i koje se ne, na kojima se ne inzistira nužno zbog razloga koji stoje u samoj regulativi već iz nekih drugih razloga i to su neke stvari koje je potrebno raspraviti a regionalna skupina tada odlučuje što će se dalje podnositi tijelu za donošenje odluka. To tijelo je skupina ravnatelja iz ministarstava država članica i jedna komplicirana stvar u postupku je ta da se ovo tijelo mora konsenzusom dogovoriti oko stvari. A to je nešto o čemu treba razmotriti zbog toga što, kao što sam rekao, postoje projekti za koji dolaze iz političkih razloga iz nekih pojedinih država članica i nije se to još dogodilo, ali teoretski bi bilo moguće da neki takav ključni projekt koji je sporan može dovesti do blokade cjelokupnog procesa a tada je vrlo komplicirano izvući se iz toga. Moguće je, ali mislim da bismo trebali razmotriti i neki moderni, direktni postupak i na toj razini. Do sada, kao što sam rekao, prije dva tjedna smo imali sastanak tog tijela i uspjevali smo u postizanju konsenzusa za sve projekte. Tako da se više radi o teoretskoj mogućnosti. Sljedeća stvar, vremenski okvir, nećemo prolaziti cijeli graf, više je to za one koje baš detalji zanimaju, no želio sam pokazati da tijekom cjelokupnog procesa od platforme za suradnju preko regionalnih skupina do tijela za donošenje odluka imamo jedan vrlo transparentan, otvoren proces cijeli niz sastanaka s velikim brojem dionika, imamo sastanke koje su prenošeni preko interneta, brojne konzultacije, a od naše posljednje rasprave imali smo i vrlo intenzivno sudjelovanje i članova Europskog parlamenta, što naravno velike pozdravljamo. Dakle, koje su tu glavne točke, točke ovog nacrta četvrtog popisa projekata PCI-a? Možete vidjeti razvoj s trećeg prema četvrtom popisu projekata. Na trećem, valja spomenuti, imali smo smanjenje od 13% u broju projekata s trećeg na četvrti popis, sa 173 na 151 projekt. I to je zbog činjenice što, rekao bih, po prvi puta kao komisija doista smo inzistirali na tome da svi projekti na kojima se nije napredovalo ili vrlo ograničeno napredovalo u protekle dvije, tri godine, da bi oni trebali biti maknuti s popus, popisa, jer to jasno pokazuje da postoji određeni problem s razvojem tog projekta, a skidanje popis projekta s popisa također ne znači da se neće kasnije vratiti kada će biti malo zreli. No ono što ne bismo trebali učiniti je zadržavati takve projekte na popisu i samo povećavati taj popis znajući da pojedini projekti neće se nastaviti razvijati u nadolazeće dvije godine. Ako pogledamo kako je to smanjenje integrirano u pojedine infrastrukturne projekte energetske, možemo vidjeti došlo do malog smanjenja broja projekata koji se tiču električne energije, minus 4%, imamo velik broj projekata koji se plinom bave, koji su sada izuzeti, 40% manje, povećanje pametnih mreža, nažalost, još uvijek sa jedne vrlo male razine, zbog toga je toliko veliko relativno povećanje, 50%, ako sa 2 dođete na 4, i da za kraj malo povećanje od 25% za mreža CO2. Pogledajmo sljedeći slajd. Dakle, ovo je slično, no više se tiče odnosa između ove, ove, ove četiri infrastrukture i možete vidjeti, kao što smo od samog početka uvijek govorili kada smo zagovarali plinske projekte ovdje u parlamentu, je da smo uvijek tvrdili da zbog zrelosti velikog broja tih projekata da ćemo imati sve više plinskih projekata u procesu i s vremenom na vidjet ćemo kako izgleda u četvrtom popisu situacija. Dakle, u trećem je odnos 12 naspram 4 između plina i elektriciteta, a u četvrtom je već 4 na 1 i 3 na 1. I ja bih rekao da je to jedna tendencija, jedan trend koji će se i dalje nastaviti dakle, u tom odnosu između električne energije i pametnih mreža, odnosno projekata koje se time bave, naspram projekata koji se bave plinom. Dakle, sada bih otvorio vrijeme naše za razmjenu i radim sa svim pitanjima koje imate. Hvala. Hvala vama, gospodine Bošard. Najprije ćemo reći dati koordinatorima, a zatim svim drugima koji žele postaviti pitanje. Tanji što će vas popisati, zastupnica Krvaja prva ima riječ. Hvala vam lijepo, hvala eh, predsjedateljici, hvala gospodinu na prezentaciji. Dobro je da ste ovaj slajd ostavili na ekranu, ne znam da li možda možemo dobiti i printanu verziju jer ne vidimo baš same brojke, no vrlo je važno vidjeti što ima na ovom slajdu. Dakle, prije svega, eh, spomenula bih ulogu Europskog parlamenta. Znam da, nažalost, Uloga Europskog parlamenta u ovom postupku je smanjena, no voljeli bismo biti više uključeni i više informirani o cjelokupnom postupku. Drugo se tiče upravo te raspodjele projekata. Dakle, na prethodnom slajdu rekli ste da je pametne mreže su porasla za 50%, a CO2 mreže 25%. Ja sam sveučilišna profesorica i kada vidim ovakve statistike, odmah mi se učini da odaju pogrešan dojam. Naime, ono što je važno je upravo u ovom sljedećem slajdu gdje se pokazuje da i dalje zapravo udio CO2 mreža i pametnih mreža, odnosno projekata koji se time bave, je zapravo zanemariv. I najveći, najvažniji projekti su električna energija i plin. I ta porast zapravo nije dostatan. Ako od 0 do 1 prema 1 poraste broj projekata, to je sjajan porast u postotku, ali ne znači ništa u stvarnosti. Dakle, to je ono osnovno što sam željela reći. U trenutku kada doista moramo prijeći na defosilizaciju društva, kako predviđate budući razvoj i planiranje ovih popisa projekata kako bi se više koristila električna energija i radila na borbi protiv klimatskih promjena. Dakle, tu je mnogo posla pred nama i kako vi predviđate da će izgledati uloga parlamenta u budućnosti, čak i ako se naradi o snažnoj formalnoj ulozi, sigurno sam da možemo imati intenzivniji dijalog, mnogo intenzivniji, zbog toga što su ovi projekti od ključnog značaja za sve ambicije koje ovaj parlament ima u području električne i drugih oblika energije. Hvala, zastupnik Gonzales Casales. Mm, gospodine Baršart, pročitat ću pismo koje je 13. veljače poslao moj klub zastupnika, gospodin Kanjete, trenutni povjerenik, u kojem piše da je spreman na snažnije uključivanje parlamenta u ovaj proces prije konačnog usvajanja popisa PCI projekata u komisiji i to prije svega kako bi se odredili prioriteti infrastrukturne naravi u pojedinim regijama Europe. Imajući to na umu, volio bih da naši članovi odbora budu više uključeni na te ključne regionalne sastanke, osobito u kontekstu e, sastanka e, na ministarskoj razini Dakle, nakon što smo vidjeli ovo izlaganje, meni se čini da te obveze nisu ispoštovane jer i dalje postoji jednaka razina neuključenosti, netransparentnosti naspram parlamenta. Osim naravno sastanaka na razini naših asistenata. Ako pogledamo trenutni popis to je niz predloga za projekte koje se bave fosilnim, fosilnim gorivima. Na ovom trenutnom popisu novom je smanjen broj takvih aktivnosti koje, se, koje uključuju fosilna goriva. vidjeli smo da je tu došlo do određene promjene omjera no što se tiče razine financiranja, možete li nam reći kako to proračunski izgleda u odnosu između fosilnih projekata i onih koji se tiču e, pametnih mreža i električne energije? još jednom spominjete povezanost sa Iberijskim poluotokom, odnosno Iberijska poluotoka i Francuske što se tiče opskrbe električne energije i govorite o 2,8% koji bi potrebno udvostručiti do 2025. No kako planirate doći do povećanja od 10% u nadolazećim godinama i ostvariti trenutne ciljeve koje su pred nama? Hvala vam, gospodin Peterson. Sljedeći ima riječ. Hvala, hvala lijepo. I zahvaljujem gospodinu Boršatu na uvodu. Očito smo dokumente dobili tek kasno jučer na večer, pa je donekle izazovno komentirati na to, ali možemo vam se uvijek kasnije vratiti sa konkretnim komentarima i želeo sam vas samo vjeriti da ćemo to i učiniti. E, vi ste na početku pokazali transeuropske energetske mreže i rekli da su one srž europske energetske politike, što je točno i ispravno. Tako da moje prvo pitanje kakav je taj proces što se tiče e, revidiranja kriterija? Dakle, raspravili smo to unutar CF-a na proljeće i revidirajući ove smjernice željeli smo dobiti drugačiju ravnotežu između fosilnih i obnovljivih izvora energije. Tako da po meni potrebna revizija, ove revizije bi trebalo ostvariti jednu drugačiju ravnotežu, drugačiji omjer i već smo se dogovorili da je to nešto što je potrebno. Tako da moje prvo pitanje je kakav je to proces, što je s njime i kako bi to barem hipotetski utjecalo na ovaj popis o kojem danas govorimo. Dakle, revizija smjernica je nešto na čemu moramo inzistirati i zanima me što o tome mislite. Drugo, e, svi čekamo što će komisija ponuditi e, kada god već odredimo vremenski rok za 100 dana ili i zanima nam što će von der Leyen ponuditi, kakve će biti njezine ambicije što se tiče energetskih i klimatskih politika, pa bismo vas zamolili da nas malo prosvjetlite, odnosno bolje rečeno pitanje direktno, da li je komisija učinila utjecaj na klimatske promjene što se tiče ovog portfelja projekata. Dakle, kako se pobrinuti da taj portfelj bude u skladu sa klimatskim ambicijama koje imamo i koje su nam svima zajedničke? Kako se pobrinuti Dakle, da se to doista provede i da sve bude sukladno, jer teoretski govoreći, ukoliko imamo velik dio ukupnog portfelja koji se tiče nafte i plina, bez obzira na omjera u postocima, na kraju za 10 ili 15 godina se možemo naći u situaciji gdje ono što smo danas dogovorili će zapravo biti kontraproduktivno našim ambicijama. Hvala, gospodin Blos iz Zelenih. Hvala vam, predsjedavajući. Možda možemo pogledati još jednom ovaj zadnji slajd koji ste prikazali Imamo e, Međunarodnu energetsku agenciju koja je 2018. rekla da nemamo prostora izgraditi ništa, ništa što e, stvara CO2 emisija, a čini mi se da sada gradimo mnogo tih stvari koje emitiraju CO2, ispuštaju CO2, dakle kako to opravdavate? I kada pogledamo sve ovo vidimo da je već došlo do smanjenja plinskih projekata. E, fosili idu sa 3, e, fosilna goriva idu sa 3 na 2, što se tiče umjera, ali 1,5 milijardi ide na e, plin, a 1,2 na električnu energiju Znači, čini mi se da ovaj slajd zapravo ne daje pravi omjer u odnosu na druge brojke koje ste prikazali. Osim toga, tražite da se većina e, potroši na projekte zajedničkog interesa na području električne energije. Kako se to slaže sa TNI uredbom? E, moj kolega je također e, govorio o određenim pitanjima. Govorili ste o četiri, četiri kriterija. Održivost jedan, je jedan od tih kriterija, no e, nije sasvim jasno što to znači u samom procesu. E, I zanima me vaš e, pregled uredbe te TNI. Što planirate točno? Hoće li ona biti na vrijeme za sljedeći E, projektni ciklus PCI-a, znači projekta zajedničkog interesa, hoćemo li imati nekakvu ocjenu održivosti na razini Europske unije, <clears throat> ocjenu učinka na klimu, e, pa i izvan e, Europske unije u odnosu na učinak na klimu. I kako je taj popis projekata od zajedničkog interesa usklađen s onim što je potrebno učiniti u odnosu na klimatske promjene. Znači, govorimo o 65 barem posto smanjenja eh, emisija CO2 do 2030 eh, a kada je riječ o nekim konkretnijim projektima, govorili ste i o nekim živopisnim projektima koji su na popisu osobito projekt na Krku u Hrvatskoj. Tamo nije bilo dovoljno konzultacija sa dionicima. Možemo li osigurati da barem prema novoj uredbi da takvi e, projekti ne završe na popisu e, projekata zajedničkog interesa. Evo, apeliram e, da svoje pitanja e, držite u okviru predviđenog vremena kako bi svi imali vremena. Hvala i e, zahvaljujem gospodinu što je došao na naš sastanak. E, moje pitanje vezano za cifre za samu mrežu u južnom koridoru. U kojoj mjeri mislite da to može biti izvor divertifikacije na kratki i dugi rok i ovisi isto tako o financijskim sredstvima koje bi se izdvajali iz e, programa za instrument za povezivanje Europe. Hvala. Jako dobro, vrlo ste kratko to definirali i e, poentirano. Gospodin Krasnodevski. Hvala vam. Hvala vam profesore na vašoj prezentaciji i hvala što ste nas podsjetili koje su zamisli iza ovog projekta, u podlozi ovog projekta ideja, odnosno jedan od ciljeva je sigurnost opskrbe energijom. U svakom slučaju ovdje na itre mi se bavimo pitanjima industrije, imamo industrijsku politiku i naravno da svi shvaćamo da e, izgradnja infrastrukture je nešto što traje, što te zahtjeva dosta vremena. U zadnjem mandatu smo se ovdje u parlamentu bavili e, sigurnošću opskrbe plinom e, primjerice i želim podsjetiti kolege da plin i električna energija nije nešto što je uzajemno isključuje jedno drugo već u brojnim slučajevima i u brojnim zemljama se, se zapravo e, termoelektrane na ugljen zamjenjuju različitim vrstama infrastrukture na plin. Tako da možete provoditi ciljeve zaštite klime upravo i na ovaj način. Moje pitanje Hoćemo li vidjeti te projekte na koje smo potrošili zadnjih pet godina? Hoće li oni biti provedeni? Pa i u svjetlu novih ambicija. Jer usvojili smo nešto, jedan paket mjera, a e, već sada se okrećemo nekim novim obzorima. Govorili ste o sigurnosti, i energetskoj sigurnosti. Možda će taj cilj sam po sebi biti ugrožen. Moje pitanje vezano je uz provedbu onog što smo odradili u prethodnom mandatu u okviru ovog parlamenta. Hvala. Hvala, gospođa Hrst u ime Guja. Hvala. Moram iskreno reći da ovakav popis koji je tako sveobuhvatan i tako veliki učinak ima, poslati ga e, sinoć i danas e, već o njemu razgovarati, e, meni se to čini prilično neobično a za parlament i neprihvatljivo. Ovo je dosta važan popis i odlučujući pitanje ovdje kada pogledamo taj popis, da li on odgovara e, nužnostima borbe protiv klimatskih promjena. Da li se to uklapa u to? Ja si to uopće ne mogu zamisliti. Ne znam na, prema kojim kriterijima je taj popis nastao, meni to izgleda kao popis iz proteklog stoljeća, doista, to moram tako reći. Mislim da je pristup trebao biti sasvim drugačiji. Navešću nekoliko stvari. E, naravno da trebamo određene e, poticaje, ali ovo masovno poticanje plina i plinski koridori koji ovdje trebaju nastati. Tu imamo 25 nevladnih organizacija koje su se obratile Europskoj investicijskoj banci protiv tog projekta e, i e, neki su ljudi čak završili i u zatvorima samo zato što su se usprotivili e, tom projektu, a čini mi se da mi ovdje to podržavamo. Poticanje plinske infrastrukture je e, uloženo je preko 6 milijardi eura u to, no čini se da namjeravamo i dalje u tom obujmu ulagati u to. A e, kad se vidi ulaganje u obnovljive energije, izgleda mi prilično smiješno e, koliko se ulaže u taj dio. Ulaže se u sve, ali ne u ono što je potrebno, a to su obnovljivi izvori energije. Mi se ne možemo složiti s ovim i doista je neugodno uopće na koji način e, smo to e, dobili i kako se uopće postupa prema parlamentu u ovome. Hvala. Imamo vremensko ograničenje i dalje vas molim da se ograničite na jednu minutu. Gospodin Berec. Hvala vama i hvala Europskoj komisiji na prezentaciji. Energetska infrastruktura u buduće mora ne samo osigurati energetsku sigurnost, mora osigurati i obnovljivu energiju i ambicije u toj sferi. Ako pogledate solarne panele, potrebni su mrežne kapaciteti kako bi se ta struja ponovno vratila u mrežu. Nizozemska recimo postoje određene provincije gdje imate problem sa maksimalnim kapacitetima, e, a to će biti i problemi u drugim zemljama e, a to se odnosi na velike projekte obnovljive energije. Komisija se mora time pozabaviti treba se pozabaviti i prekograničnim projektima jer ambicije za energetsku tranziciju protivnom neće biti izvedive. Hvala, gospodin Gajer. Ähm, Hvala. Da, e, i ja se pridružujem kritikama oko toga kada smo dobili ovaj popis. E, doista je u ovom kratkom vremenu bilo vrlo teško steći neku sliku o tome. Ja imam e, neka pitanja, svi želimo da se tim pitanjima detaljno pozabavimo. Očekujemo naravno jedno usklađeno opskrbu energijom i u kojoj e, mjeri e, se e, to može osigurati ovim popisom projekata zajedničkih interesa. Ja iz nekih mjesta u ovom radnom dokumentu iščitavam da se ovi projekti cjevovoda mogu koristiti i za neke tekuće, e, e, tekuće tvari e, pored plina. Ja ne znam je li to samo apel ili je to obveza. Čini mi se da je više apel nego obveza. Jer ovi vodi koji će se koristiti kao plinovodi zapravo neće biti moguće koristiti za neke druge vrste tvari i njihov prijenos. Kolege koji tu stavljaju upitnik doista postavljaju relevantno pitanje da li je to u današnjem vremenu uopće potrebno ovakvi projekti. Na stranici 11 kažete da se ti projekti ne mogu poticati iz CF-a u redu, no ako e, ih ne može, ako ne možemo dobiti poticajna sredstva iz cef a možda postoje neka drugi europski izvori iz kojih se mogu dobiti poticajna sredstva. Hvala, gospodin Pakajnen. Yes, <coughs> thank you, Madam Chair. Also, I would like to concentrate on... Hvala. Ja bih se želio usredotočiti na automobile svi znamo da intenzitet e, CO2 iz automobila je 60% e, e, u usporedbi sa ugljenom. A osim toga, vi ste naglasili korištenje automobila i ja doista postavljam pitanje je li to doista tako važno ili je situacija takva da mi u buduće možemo koristiti ove e, cjevovode, ove plinovode za proizvodnju bio goriva. Je li to razlog zašto ste toliko e, se usredotočili na ta pitanja jer ako uzmemo u obzir potrebu smanjenja CO2 emisija a koristimo sve više i više automobila, veliki je izazov e, to ako ćemo doista koristiti fosilna goriva. Well, uh, thanks a uh, would like to praise Commission. Ja bih želio pit, pitati komisiju oko ovoga što ste učinili. Ja se slažem da je su pitanja energetike vezana uz pitanje klimatskih promjena, ali tu imamo i pitanje sigurnosti pa i geopolitičke sigurnosti Kad govorimo o plinovodima koji će povezivati pojedine zemlje. Sjećamo se primjerice ukrajinskih pitanja. To je jedna stvar. A osim toga, kada govorimo o obnovljivoj električnoj energiji, trebamo E, imati na umu da e, ako želimo više obnovljive električne energije trebamo e, trebamo neku osnovu za to. A trenutačno nemamo izbora, to je ili plini ili nuklearna energija. Ja vidim ovu simulaciju koju ste izradili sa tri baltičke države E, ja ponavljam pitanje iz sigurnosti opskrbe, geopolitičke sigurnosti i tako dalje. A moje pitanje je sljedeće. Ja znam nešto o tome, bio sam i premijer svoje zemlje i volio bih e, vidjeti da komisija preuzme još i veću ulogu u provedbi ovog projekta jer provedba projekta, e, ako ovisi o tri, samo tri ili četiri zemlje u regiji, e, nekad se vrlo teško dogovoriti oko toga kako e, kako posao odraditi na pravi način, kako ići dalje. Moje pitanje je vrlo jasno. kako vi gledate na ulogu komisije u provedbi projekta? Hvala. Gospodin Prinisto. I didn't ask for the floor, but uh, Hvala. Ja e, nisam tražio riječ, ali kao političar naravno uvijek imam nešto za reći. Hvala vam. E, detaljno ste objasnili prijedloge e, da želite smanjiti količinu ulaganja u plin, ja, ja bih želio i čuti i koji je omjer tih ulaganja i kada je riječ o plinskim projektima bitno je da ne stvaramo nova ulaganja koja će još više nas vezati za fosilnu infrastrukturu. Dakle, postavlja se pitanje koliko će se ti plinovodi E, doista koristiti. E, to moraju biti projekti koji će nas e, postupno gurati prema zelenim projektima jer znači što god da radimo trebalo bi imati mogućnost da se uskoro u nekoj budućnosti koristi za zeleni plin ajmo reći kako će se to provesti i moje pitanje vezano uz plinske projekte sljedeće da li je smanjenje E, tih projekata vezano uz e, komisiju i njezine zahtjeve ili naprosto nema toliko prijedloga od strane samih država članica? Hvala. Thank you, Madam Chair, thank you to the representatives of the Commission for... Hvala vam i hvala predstavnicima komisije koji su danas e, s nama. Hvala na pojašnjenjima. Mislim da se svi slažemo da moramo ići u smjeru čistče energije. To je važno i to je definitivno jedan e, od važnih ciljeva e, instrumenta za povezivanje Europe, CEF-a. Dakle, mi naravno ne želimo ugroziti cilj e, toga da se stane na kraj izolaciji e, i energetskoj nesigurnosti. To su naravno još važniji ciljevi ovog projekta. Ja ću dati primjer svoje države članice Malte koja još uvijek nije povezana sa europskom plinskom mrežom E, mi smo otok koji je na neki način zbog geografske situacije izoliran. Ovi trendovi su bitni za države članice kako bi se diversificirali energetski izvori, ali isto tako i kako bi odgovarajuća infrastruktura postojala u svakoj državi članici. I važno je osigurati da nitko ne bude izostavljen ja dajem podršku projektima zajedničkog interesa i također naglašavam da CIF e, može pomoći u tome i e, pozivam vas da uključite parlament u konzultaciju oko toga i za sljedeći VFO. Hvala, gospođa Klok. gospođo predsjedavateljice. Gospođa van der Leyen je u svom pismu pisala je povjereniku za energetiku i napisala je da će plin biti jedan međukorak na putu prema obnovljivoj energiji i E, također je kandidat za povjerenika to rekao na svom saslušanju. Ja sam iz Salezije u Poljskoj i ja se mogu u cijelosti složiti s tom izjavom. Ti novi energetski ciljevi e, postavljaju veliki pritisak na zemlje kao što je Poljska, ali i na druge zemlje u mojoj regiji Nama je jasno da je plin rješenje. Plin je taj međukorak. Mi ne možemo ići naprijed tako brzo kao što biste vi to željeli. Ne možemo transformirati svoje energetske sustave e, istim ritmom kako vi to predlažete ili namećete. Mislim da ovdje ima kolega koje slušaju glasove onih koji su u društveno teškoj situaciji. Neki od vas očito misle da trebamo štititi klimu iznad drugih stvari, a ljude prepustiti same sebi. A to po meni nema smisla. Ponekad zeleni i ekološke stranke čini se da više brine oko e, okoliša a ko je taj ko plaća račun za sve to, plaćaju ga najsiromašniji, a to je e, nepravedno i ne uzima u obzir sigurnost opskrbe. Ako mi u istočnoj i Srećnoj Europi trebamo ukinuti fosilna goriva, vi nas praktički gurate u ruke Rusiji. Hvala lijepa. Izvolite. Hvala. I e, e, hvala i gospodinu Bohardu. Vi govorite o tri stupa e, konkurentnosti, ali iskreno govoreći kada pogledamo na projekte vezani za naftu i plin, ako je ovo europski zeleni plan, onda smo stvarno u problemima jer ima jako puno plina i i E, nafte. U mojoj zemlji je projekt ukapljenog flina u Šenonu e, jedan od projekata, a plan je da se prljavi ukapljeni plin uvozi iz Sjedinjenih američkih država e, i onda ga se prodaje u ostatku Europske unije, a to je prljavi ukapljeni plin. I e, moje pitanje je tko može maknuti projekt s tog popisa? Da li država članica, u ovom slučaju Irska, ili o tome odlučuje Europska komisija ili Europski parlament? Zanimao bi me vaš odgovor na to pitanje, a također bi me zanimalo i jeste li procijenili e, kakav ima utisak ugljika ovaj projekt i ostali projekti. Gospodin izvolite. Hvala, gospodine predstavniče Europske komisije. Hvala vam na izlaganju i na objašnjenjima. S klimatskog stajališta situacija je problematična i u današnje vrijeme ne možemo se igrati noja i praviti se da ničega nema. 1,6 milijardi eura se već izdvaja putem instrumenta za povezivanje Europe za projekte vezane za plin. Mi moramo zaista početi nešto raditi e, u skladu sa e, klimatskim potrebama i već sada prestati financirati projekte koji nisu tome u skladu. Vidimo da Europska komisija i dalje želi e, na popis stavljati projekte koje su problematični vezane za e, pline i fosilna goriva. Jeste li spremni nakon što ste saslušali kolege iz različitih klubova e, zastupnika koji su E, dakle svi bili protiv ovakvih projekata o fosilnim gorivima. Jeste li spremni prestati s takvim projektima? I trebali bismo dakle e, preći na drugačije projekte i isto tako jeste li spremni raditi sukladno s uredbom iz 2013. godine kako bi se ispunili ciljevi iz Pariškog sporazuma i kako projekti za fosilna goriva više ne bi bili na vašem popisu. Hvala i za kraj gospođa Paulus. Hvala lijepa. Neću ponoviti ono što su kolege rekle do sada. Htjela bih samo dodati još par novih stvari. Sigurnost opskrbe jest na ovom popisu i koliko vidim, komisija traži sigurnost opskrbe samo e, dakle gleda na energetsku sigurnost samo na sigurnost opskrbe, ali ne i na sigurnost proizvodnje energije. U Njemačkoj smo imali e, termo i problematične zime kada termoelektrane nisu mogle proizvesti gorivo zbog toga što nisu imali dovoljno vode za hlađenje. Dakle, kako odgovoriti na sve ove probleme u vrijeme klimatskih promjena? I drugo, postoji nekoliko projekata koji su se upravo spojili. Barem e, e, vidimo da je 5,1 postalo 6.2 svejedno koje su točne brojke, ali se broj povećao. I treće, plin nije nisko ugljični gorivo. Jer ako pogledamo emisije metana, one za eh, s vremenom predstavljaju 25 puta veću eh, veću eh, energetsku emisiju nego li ugljični dioksid i u osnovi na kraju imate istu stvar kao da ste proizvodili e, gorivo iz ugljena. E, hvala na svim ovim pitanjima. Neću vam moći iz vremenskih ograničenja odgovoriti svima pojedinačno. Ja ću najprije odgovoriti na pitanje iz prvog kruga, a nakon toga ću pojedinačno odgovoriti nekima od vas. Prva kritika je da smo dokument poslali prerano. Mogli smo vam i ništa ne poslati jer smo sami finalizirati ove tekstove i pitali smo se hoćemo li ih poslati večer prije ili, ili uopće nećemo poslati, zato što danas imamo ovaj sastanak i znali smo da bi vam možda bilo korisno da vam pošaljemo to večer prije, ali ovo je tek prvih od sastanaka na ovu temu. Druga primjedba, mnogi među vama kažu radi se o drživosti, drugi pak govore da trebamo baviti energetskom sigurnosti sa e, svim dužnim poštovanjem ne prihvaćam to jer komisija ima zadatak da mora ostvariti sva tri cilja energetske politike. To su održivost, energetska sigurnost i priuštivost. Dakle, mi moramo napraviti neku ravnotežu među sva ta tri elementa tu ulazi i ugljen, ali naravno vezano i našu klimatsku politiku. U to nema A Ono što će nam biti izazov za budućnost jest kako da mi sva ova tri aspekta napravimo konkurentnima i e, da ostvarimo dakle i zeleni plan. To je izazov nove komisije i mi ćemo se time pozabaviti. A sada neka velika pitanja o kojima se raspravljalo i velik broj među vama je o tome govorio. E, mnogi kažu da ima previše projekata s plinom. Morate shvatiti da morate uzeti u obzir sadašnju situaciju i buduću situaciju a u četvrtom popisu, odnosno njegovom prijedlogu, govorimo o sadašnjoj situaciji, jer većina ovih plinskih projekata su na popisu od kad je prvi takav popis načinjen. Gospodin Krasnodepski i gospodin Kubiliju su sasvim ispravno rekli da su tu iz razloga energetske sigurnosti. Ne zaboravite da prije tri ili četiri godine se itekako raspravljalo o krizi s plinom i ovisnosti o ruskom plinu. A prema inicijativi energetske unije mi smo na značajno mjesto stavili diversifikaciju opskrbljivača. To je dio naše politike sada. Plinski projekti su zapravo izravan odgovor na tu politiku. A sada, budući da težište prebacujemo s energetske sigurnosti na održivost, izgubit ćemo te projekte. Po mom sudu to nije dobar način rada. Jer kao što je i rekla gospođa Klok i e, kao što ste vi ponovili, riječi novoizabrane predsjednice von der Leyen, za nas e, e, je e, vrlo vjerojatno da ćemo u predvidivoj budućnosti otprilike 10 godina i dalje trebati prirodni plin. A neke zemlje itekako ovise o električnoj energiji koja se proizvodi od ugljena. Njima se daje mogućnost da ubrzano s e, ugljena pređu na plin. I to zato što te zemlje nisu u stanju u vremenu kada se mi želimo riješiti ugljena, dakle da ne može ga zamijeniti sigurnu opskrbu izvorima energije koji će biti obnovljivi. Dakle, to je sadašnja situacija a projekte koji su već djelomično financirani i djelomično su e, provedeni, da ne možemo reći ne, ne, mi ih mičemo s ovog popisa. Ali tamo gdje tražimo projekte koji će se više orijentirati prema tome da e, budu dobri za klimu, onda se to može učiniti. I sa ta tri cilja e, će ostvariti zeleni plan, a infrastruktura je tu. E, moramo e, to napraviti, kao što rekao gospodin Petersen, prema kojim kriterijima? Ukratko možemo reći da budući plinski projekti moraju služiti više od jedne svrhe i one moraju biti dio zahtjeva kojima trebaju udovoljiti nove infrastrukture, a to je da se mogu koristiti i za prenos zelenih izvora energije, odnosno zelenih plinova, vodika i metana. Među pitanjima čuli smo i ono jeste li vi e, te projekte opskrbili postrojenjima za vodik? Ne ili ne za sada ali kod ovoga moramo otvoriti i instrument za povezivanje Europe i projekte od zajedničkih interesa <clears throat> da se kasnije njima, njih opremi sa mogućnosti e, da prenose vodik. Međutim, mi znamo da je infrastruktura koja ima najbolji odnos između troškova i, e, i, e, učinkovitosti je e, sadašnja plinska mreža kojom će se moći prenositi i obnovljivi energenti, međutim to za sada još nije moguće. Mi ćemo inače dati do kraja sljedeće godine vijeću i parlamentu konkretne prijedloge. Osobno smatram da je ovo izvrsna prilika da se raspravlja o onome što sam upravo pokušao sažeti, a to je stajalište komisije koje se može detaljno raspraviti. Vi sasvim ispravno pitate gdje je ovdje utjecaj učinka na klimu. Nažalost, time se ne bavimo i to je sasvim sigurno e, karika koja nedostaje u lancu naših kriterija. Komisija je toga svjesna. Netko je postavio pitanje za projekte e, koje su za naftu. Naravno da to ne bi smjelo biti na ovom projektu. To bismo ga morali maknuti, ali to je i dalje u uredbi 10e odnosno e, u e, projektu sa europskih e, mreža. Dakle, takva je situacija i s rafinerijama i Dakle, moramo te stvari jednog dana ukloniti i više ne proizvoditi na temelju nafte. Što se tiče financiranja instrumenta za povezivanje Europe, koliko ja znam, e, ne može se financirati projekte e, koji su vezani za naftu. Gospođo Herman, vi ste postavili pitanje e, gdje imate pravo točno ako imate dva projekta i dodate još jedan ili dva projekta na to, onda dobijete izvrstan postotak. Ali zato sam ja dao omjere i to je bolji pokazatelj. E, kada se da takav omjer, <clears throat> tu e, nije e, neška namještaljka jer morali smo se boriti da neki projekti više ne budu na ovom popisu. Postoji jedan projekt koji smo već sada makli s ovog popisa, a to je e, povezivanje plinovoda između Malte i Italije. I tu mislim da smo po prvi puta uzeli e, točnu vrijednost održivosti jednog projekta. Zašto smo taj projekt maknuli s popisa? smo mi gledali to sa E, financiranja, ne sa liste projekta od zajedničkih interesa. Jednostavno zato što na projektu financiranja nismo vidjeli kakvu strategiju za budućnost ima Malta. Jer ovdje u projektu već postoji plutajući terminal za ukapljeni plin, a sad se želi dodati još jedan plinovod. Dakle, prema klimatskom i energetskom planu e, u Malti bio je vrlo skroman postotak obnovljive energije. Iz tog razloga smo došli do zaključka da taj prijedlog ne bismo trebali e, tražiti za, dakle, za njega financiranje jer nam nije jasno što vi želite s tim plinovodom. Jer ako takav plinovodana stavite u more, ostaće tamo sljedećih 50 godina. Prema tome, ako pogledate u budućnost i gledamo koji su problemi s tim projektima, to će sasvim sigurno morati postati e, plinovod, odnosno cjevovod sa više strukom svrhom ako želimo da se tako što financira. Drugi projekti skinuti su s liste jer se nisu e, mogli uklopiti u e, ovu e, sliku. Dakle, čak i bez studije utjecaja došli smo do ispravnih zaključaka. A sada još i suradnja s Europskim parlamentom, odnosno sudjelovanje Europskog parlamenta. Ovo je postupak delegiranih akata i to stoji u temeljnim ugovorima. Europski parlament ima nadzornu ulogu i vi ćete to dobiti kada se usvoji delegirani akt. Ali točno je i to stoji u dopisu Arijasa Kanjete. Mi također smatramo da parlament mora sudjelovati u razvoju tih popisa u ranoj fazi. Iz tog razloga smo otvorili regionalnu skupinu za sudjelovanje zastupnika ili barem e, predstavnika Europskog parlamenta. Neki su iskoristili tu mogućnost, drugi nisu. Taj bismo postupak mogli eventualno i poboljšati, međutim tijekom cijelog postupka kada god smo organizirali radionice ili sastanke, uvijek je poziv upućen i Europskom parlamentu. Vi kažete da to nije transparentan postupak, ali svi su se ti sastanci mogli pratiti putem interneta. Postavili se pitanje također ciljeva za međusobnu povezanost između Španjolske i Francuske. 2.8, e, kao što dobro kažete, nije zadovoljavajuće jer e, puno se toga financirao, na primjer, kablovi koji prolaze kroz Biskajski zaljev. To je jedan od značajnih e, projekata, ali nije zadovoljavajući iz mnogo razloga. Jedan od tih razloga jeste da društvo ne želi, ljudi ne žele da više kablova e, prelazi preko Pirineja. Moramo to uzeti ozbiljno u obzir jer je to nešto što više, sve više i više ljude brine i brinuće ih u budućnosti. Dakle, o, izvođači je, moraju objašnjavati unaprijed što će napraviti, a ne i projektanti naročito, a ne jednom kad se radovi već skoro počnu izvoditi. I think uh, I have done most of it, I hope at least. Mislim uh, sada odgovorio na većinu vaših pitanja i da, još je jednu preostalo, a to je ono za e, projekt u Šanonu. Hvala na tom pitanju jer je to dobar primjer e, i dobra ilustracija problema koje danas imamo, uključivo i komisija postupak projekata od zajedničkog interesa ide od dozdo prema gore. Dakle, države članice kaže što žele, pa onda to ide na regionalnu skupinu i tako dalje. Europska komisija kada projekt dođe do nas mora slijediti jasna pravila. Projekt ne može ostati na listi ako se neka država članica tom projektu suprotstavi. Ovog puta smo imali takve primjere. S druge pak strane, ako se nitko ne suprotstavi, a mi analiziramo troškove i učinko i učinak i onda imamo pozitivan omjer e, za dobrobit društva, onda smo obvezni taj projekt zadržati. Zastupnik Peterson je postavio to pitanje i ja e, razumijem da to je karika koja nedostaje u našem lancu. Naime, za buduće projekte moramo zaista napraviti pravu procjenu o tome kako ti projekti utječu na klimu i koliko su u skladu s našim klimatskim ciljevima. I sada više, dakle, ne možemo imati plinovod samo za plin, već mora biti cjevovod u više struka. Evo, primjera radi moramo također e, na e, digitalan način naše mreže učiniti pametnijima. I to će nam pomoći da se ove projekte bolje razumijemo. I evo zaključno, e, terminal za ukapljeni plin na Krku i sudjelovanje dionika s terena na Krku se taj problem pojavio, a sam povjerenik i kolege iz moje glavne uprave su općinama e, mislim, mi smo postali ljude u općine da s njima razgovaraju, jer taj interni problem je postao, a postao je, ali mi smo pokušali to riješiti tako što smo sami otišli do njih i objasniti im kako mi gledamo na terminal ukapljenog plina na Krku. Ne radi se samo o terminalu kao takvom, to je važna infrastruktura za cijelu tu regiju. Međutim, sudjelovanje civilnog društva i drugih dionika nije bila zadovoljavajuća, naime nije se njihovo mišljenje dovoljno uzelo, nije se njih dovoljno konzultiralo i zaista e, mislim da moramo pogledati kako u buduće bolje uključiti civilno društvo. Dobro, hvala vam. Pokazali ste nam svoje mišljenje o sudjelovanju e, i suradnji sa nama i društvom, pa vam zahvaljujem na sudjelovanju, hvala i svim kolegama na interesu. Gospodin Bašart je rekao da je tek početak jednog procesa pa ćemo vidjeti kako ćemo zajednički moći raditi dalje. Dakle, još jedno vam hvala. Očekujemo pa vas i na daljnjim raspravama u našem odboru. Hvala. So, dear colleagues, if you can uh, make order. Zamalo bih vas za malo mira, kolege. Možete ponovno zauzeti mjesta. Pa možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda, to je razmjena gledišta sa komisijom o nadolazećoj svjetskoj radiokomunikacijskoj konferenciji VRC. Gospodin Andreas Gajs je danas e, s nama, zadužen za to u Europskoj komisiji, a pozvali smo ga kako bismo mogli imati razmjenu gledišta e, prije ove konferencije koja se u Sharm el u Egiptu održava 28.10. Traje oko mjesec dana. Dakle, vjerojatno će vas zanimati utjecaj koji bi ova konferencija mogla imati na politiku konferencije i radiofrekvencijskog spektra i isto tako na politike koje se tiču svemira Europske unije. Dakle, gospodin Gajs je ovdje kako bi nam dao kratko izlaganje, a nakon toga će kolege moći postaviti pitanja. Izvolite, gospodin Gajs. Hvala vam lijepo. Lijep pozdrav, dobro jutro još svima. I dakle, sa zadovoljstvom ću vas obavijestiti razvoj događaja i razmijeniti gladišta o ovom pitanju. Nešto bih rekao o procesu, sadržaju te ulozi Europske unije e, na ovoj konferenciji BRC. Dakle, ITU, Međunarodna telekomunikacijska unija, je agencija UN-a specijalizirana eh, za ovu temu i održava konferenciju ovu ovdje koja okuplja preko 3000 delegata iz 193 države članice UN-a. Možda vas zanima zbog čega bi 3000 ljudi željelo raspravljati tako detaljnom pitanju poput radiofrekvencijskom spektru u kontekstu cijelog niza složenih pitanja. Jedna stvar koju oni dijele, iako su se radi o različitim profilima ljudi, imamo tu države članice, ali isto tako i sektorske članice, dakle telekome, satelitske operatere i sve koji su zainteresirani za zrakoplovstvo, radioastronomiju, vojne primjene, a njima svima dakle je potreban radiofrekvencijski spektar i treba ga koristiti bez međusobnog ometanja i na način na koji će ispuniti njihove osnovne potrebe. Ovakve svjetske konferencije kao zadatak imaju ažurirati regulativu koja se tiče radiofrekvencije i tu se radi o ugovorima kojima je uređena prekogranična i aspekt korištenja radiofrekvencijskog spektra. On naime dakle ne poznaje granice, može ga se prenositi na velike udaljenosti i zbog toga može i ometanja i uplitanja stvoriti ukoliko se ne koordinira način korištenja tog radiofrekvencijskog spektra. Konferencija VRC organizira se otprilike svake četiri godine. Radi se o kulminaciji jednog dugog pripremnog procesa kako na nacionalnoj tako regionalnoj razini. Posljednja je održana 2015. a kratko nakon toga počelo je sa pripremom za ovogodišnju konferenciju. I ne radi se niti samo državama članicama, već i o sudjelovanju svih ovih dionika koje sam već spomenuo koji sudjeluju u ovim višegodišnjim pripremama. Ovakve konferencije također same po sebi nisu političke naravi, jer tu nema nekakvih političkih e, govora, niti prisutnosti osoba s visoke političke razine, već imaju cijeli niz točaka dnevnog reda koje se razlikuju i koje u krajnjoj liniji dovode do izmjena i dopuna radiofrekvencijske regulative. Ovdje sam naveo nešto što nije toliko važno pročitati i razumjeti, već samo ilustrira dakle ova tabela sa tri stupca različite svjetske regije, dakle u prvom stupcu regija 1, Europa i Afrika, regija 2, Sjeverna i Južna Amerika, regija 3, Azijsko-Pacifička regija. I one zapravo postavljaju okvir i kad kada se tu vrlo detaljno ulazi, ako pogledate ove fusnote koje prilično tektič, tehnički objašnjavaju kako najbolje e, izbjeći međusobna ometanja frekvencijskog spektra. Što se priprema i samog procesa tiče, kako to funkcionira? Članice Međunarodne unije telekomunikacijske ITU-a naručuju studije i sa time se dakle počinje odmah po završetku određene konferencije i zapravo proučavaju i iznose određene zaključke koji se tada okupljaju u jednom izvješću za ovu konferenciju, dakle čak za jedan pripremni sastanak, takozvan CPM report, i tada pregovarači dobiju jasnu ideju o stalištima drugih i pojedine točke reda se rješavaju i možemo vidjeti koje zemlje podržavaju koje metode kada se radi o toj pripremnoj fazi. Dakle, imamo ITU pripreme, ali isto tako i pripreme na europskoj razini. To pretežno provodi CPT, dakle jedna mreža europske suradnje 48 zemalja sve e, zemlje članice Europske unije, ali Rusija, Turska i druge koje su u ovom zemljopisnom području Europe. I te zemlje e, daju svoje stavove za konferenciju i sastavljaju takozvano zajedničko stajalište Europe. Ono nužno ne uključuje sve 48, svih 48 zemalja koje će ga potpisati, možda i manji broj zemalja potpisnica – tako da može biti manji broj tih zajedničkih stajališta u prijedlogu, ali njih se kasnije prosljeđuje ITU, dakle radio konferencijskoj uniji za daljnju raspravu. Koja je tu uloga Europske unije? Europska unija prije svega nije punopravna članica ITU, Drugim rečima, ne može pregovarati, glasati niti davati predloge. To je pravo pojedinih država članica. No, s druge strane, postoje neka jasno određena područja gdje promjene koje se kojima se mijenja ugovor o radiofrekvencijskom spektru može utjecati na europsko zakonodavstvo. I zbog toga je ugovorom predviđen jedan članak 218. stavak 9. u kojem jasno stoji da sve države članice zajednički pregovaraju kao unija na temelju obvezujuće odluke, a to je odluka vijeća i dakle radi se o jednoj obvezujućoj odluci. Unutar samog cpt možda postoje razlike u mišljenjima, ali mi kao Europska unija pristupamo pregovorima kao jedan zajednički blok kako bismo se pobrinuli da imamo i dovoljnu prevagu što se tiče pregovaranja. Koja su ta stajališta Europske unije? Ona se tiču cijelog niza pitanja, što je opet je dio, samo dio pitanja o kojima se raspravlja na konferenciji, ali to su pitanja za koja smatramo da mogu utjecati europsko zakonodavstvo, kao što sam ranije spomenuo, dakle pitanja pomorstva, sigurnosti i upravljanje prometom, aeronautika, također sigurnost je važna tema. Inteligentni sistemi za transport, zatim vrlo važna takozvana međunarodne mobilne telekomunikacije, odnosno 3G, 4G, 5G mreža o kojima se raspravlja o čemu vjerojatno znate nešto. Zatim takozvane, takozvane lokalne radijske mreže, što nazivamo Wi-Fi inače, koje također traže dodatni radiofrekvencijski spektar, zatim mobilni satelitski sistemi u određenim pojasima, koji nam pomažu primjerice da se spojimo na internet e, na avionima ili slično. I isto tako program rada za nadolazeću konferenciju o čemu se već raspravlja na trenutnoj konferenciji i o kojoj se donose dakle, odluke napred. Dakle, mi smo sastavili svoja stajališta na te teme i ona si u skladu sa relevantnim zajedničkim stajalištima Europske unije i sve države članice su na to pristale. E, što ova regulativa, čime se ona bavi, a čime zapravo ne. Dakle, prije svega one su jedna više razina koja postavlja okvir toga kako države članice mogu spektar koristiti kako bi se rešila pojedina prekogranična pitanja, primjerice ometanja. Dakle, radijska regulativa se načelno usvaja konsenzusom, države članice e, daju sve od sebe da dođu do tog konsenzusa, dakle, unoseći primjerice nekakve uvjete, fusnote, kako bi se došlo konačno do konsenzusa. njima se zapravo olakšava gospodarstvo i ekonomija, ekonomija razmjera, ali ono čime se ne bave je da ne postavljaju standarde za opremu, niti detaljnu upotrebu uređaja na nacionalnoj razini. Tako da je i nakon ovih odluka potrebno napraviti usklađivanje na europskoj razini kako bismo točno znali koje se primjerice radiofrekvencijske mreže koriste za 5G, koje za Wi-Fi ili za internet stvari. Te sve stvari se detaljno još razrađuju, a ne na ovoj razini. Posljednji slajd, što se događa nakon konferencije komisija procjenjuje rezultate konferencije, da izvješće o tome i svoje prijedloge za poboljšanje samog procesa i isto tako po završetku konferencije e, zapravo počinje taj pripremni ciklus za nadolazeću konferenciju 2023. E, Mislim da ću tu stati e, i rado ću odgovoriti na bilo koja pitanja ukoliko je potrebna. Ili dati kakve dodatne komentare. Hvala. Hvala vam puno gospodine Gajs, zastupnica Krvaja, prva ima riječ. Hvala vam lijepa na ovim informacijama. Naglasila bih ovdje važnost usklađivanja stajališta Europske unije o ovom pitanju i pitala bih ako nam možete nešto detaljnije reći o utjecaju, ukoliko postoji, na uvođenje 5G mreže. Dakle, utječu, utječu li zaključci ove konferencije na to? I isto tako kako će to utjecati na odnose s trećim zemljama. Hvala. Hvala, zastupnice Solis Perez. Hvala, hvala na svim objašnjenjima. imam jedno pitanje koje se tiče dodjeljivanja radiofrekvencijskog spektra za 5G tehnologije. Njemački regulator je objavio da će započeti s dodjeljivanjem tog spektra između 3,7 i 3,8 GHz za lokalne mreže i spektar će biti taj rezerviran za industrijsku potrebu i dodijeljen zainteresiranoj industriji ili poduzetnicima na temelju njihovog zahtjeva. S obzirom na važnost 5G za industrijsko korištenje interneta, Možete li nam reći da li komisija razmatra mogućnost identificiranja spektra za industrijsko krištenje 5G mreža kao što je slučaj u Njemačkoj? Gospodin Buhner. Hvala vam. Ja sam želio prvo pitati e, nešto o interferenciji različitih korištenja e, da se ne može koristiti isti radiofrekvencijski spektar e, to je problem i za frekvencije ispod 80 MHz, e, jer, a visoke frekvencije idu samo, samo dosežu nekoliko stotina metara tako da ne razumijem zašto se to mora na međunarodnoj razini regulirati. No, naravno, ovo što ste rekli o mobilnim komunikacijama je jako važno, e, tako da isto i mobitel funkcionira ne samo u Njemačkoj, nego i u Japanu ili drugdje u svijetu. Naravno, to je sasvim jasno, ali ova interferencija različitih korisnika za frekvencije iznad 80 MHz. E, e to, taj dio mi nije jasan zašto se time bavite. Samo Ima li još pitanja? Ukoliko ne, izvolite gospodin Gajs. Hvala lijepo. Što se prvog pitanja tiče utjecaja na 5G mrežu i što konferencija u tom smjeru čini, kao što sam na početku rekao, dnevni red je unaprijed određen, tako da točno znamo o čemu će se raspravljati po pitanju 5G mreža. Ovog puta frekvencijske mreže koje će se razmatrati, koje će se pokušavati identificirati za 5G upotrebu, ili te kao što se, kako se to naziva našim žargonom, Radi se o frekvencijskim mrežama koje su vrlo, vrlo visoke u takozvatnom milimetarskom spektru. Dakle, one počinju na 24 GHz i idu još iznad toga. Dakle, radi se o vrlo visokim frekvencijama, a konferencija će se dogovoriti oko toga koje konkretne mreže će se, odnosno pojase frekvencijske će se koristiti u budućnosti za 5G kako to ne bi utjecalo na postojeće spektre, dakle niže pojase koje se koriste za 2, 3, 4G, već se radi o novom radiofrekvencijskom spektru koji ima tu karakteristiku da može pružiti vrlo, vrlo visoke brzine transfera zbog širokog pojasa te mreže i visoke frekvencije o kojoj se radi. Dakle, razmatrat ćemo te konkretne pojaseve, a jedno od kompleksnih pitanja kojima ćemo se baviti na konferenciji je da stavljanje na raspolaganje spektra za 5G znači da će to možda utjecati na neke druge usluge, jer ne radi se o tome da se taj spektar ne koristi uopće. Dakle, moguće je da kada razgovaramo o tehničkim preduvjetima za opremu koja koristi 5G i uvjetima kojih se mora takva oprema pridržavati, to može značiti i više ili niže troškove za industriju što se proizvodnje toga tiče. Što više zaštite pružite nekim uslugama, time će biti veći troškovi proizvodnje opreme koja će moći e, biti sukladna tome. S druge strane, također moramo imati na umu da je potrebno ravnotežiti što radimo sa 5G i što radimo s drugim uslugama na koje to utječe. Dakle, u pojasu 26 GHz, koji je prilično važan za 5G, pojas ispod toga koristi se za istraživanje zemlje, satelitske sisteme, uključujući Kopernik. Dakle, tu moramo pronaći ravnotežu u zaštiti pojedinih usluga i u ravnoteži s jedne strane te politike povezivosti, a s druge strane klimatskih politika jer određivanje tih e, posa utječe na primjerice satelitske usluge poput Kopernika i njihovu sposobnost promatranja površine zemlje bez interferencije i isto tako to utječe na satelite za vremensku prognozu, može utjecati na preciznost njihova predviđanja i tako dalje. Tako da svakako postoji određena politika u pozadini. To je prvo pitanje. Drugo se ticalo konkretne mreže, odnosno poasa, koji se u Njemačkoj koristi za industrijske upotrebe 5G mreže 3,7 do 3,8 GHz. Dakle, konferencija neće do tih detalja raspravljati o ovome, jer što se tiče dodjele radiofrekvencijskog spektra, to je u nadležnosti pojedinih država. Imali smo duge rasprave u prethodnim godinama gdje smo se dogovorili o kodeksu elektroničke komunikacije, odnosno gdje je točno uloga Europske unije, gdje je uloga država članica i dogovoreno je da ovisi o državama članicama kako će dodjeljivati pojase spektra. Dakle, ako Njemačka kaže da želi pojas 38, dodijeliti isključivo za takvu industrijsku upotrebu, to je njihova nacionalna odluka i e, mi na europskoj razini nismo obvezani time, ali naravno u uskoj smo suradnji s državama članicama i u donošenju odluka o tome kako će koristiti spektar jer to sve utječe i na industriju i na ekonomiju razmjera. Ali postoje tu i utjecaj da ako za određenog korisnika rezervirate određeni pojas, to može dovesti do viših cijena na aukcijama za druge korisnike, kao što se dogodilo i u Njemačkoj. Posljednje pitanje se ticalo interferencije i toga eh, da li do toga dolazi samo u određenom pojasu, spomenuli ste 80 MHz, ali što je viša frekvencija, to je manja udaljenost koju radi valovi mogu proći. Dakle, ako stavite odašiljač blizu granice, on će utjecati samo na malo područje u blizini granice i to će se više utjecati, osjetiti što je viši sam spektar uređaja. Ali ako koristimo frekvencije poput 800 ili 700 MHz, o čemu smo također raspravljali što se tiče inferencije između e, mreža za radiodifuziju i mobilnih mreža, ta udaljenost može biti 50 do 100 km, tako da je znatno područje uticaja e, gdje se može osjetiti interferencija. I također treba imati na umu da neke od primjena o kojima ovdje govorimo e, nisu samo na tlu, imamo i aeronautičku primjenu. Tako da može doći do interferencije iz zraka prema tlu koja je mnogo veća ili uzmimo satelitske sisteme koje rade unutar spektra koji je mnogo, mnogo viši i njih je potrebno zaštititi i to ne samo između pojedinih zemalja, već ti sateliti dakle imaju vrlo velik utjecaj, dakle mogu utjecati na cijele kontinente ili čitavu zemaljsku kuglu. Tako da što god činili na tlu bi moglo imati određenu interferenciju sa satelitom zbog toga što on može, što je vrlo osjetljiv na primanje signala, dakle bilo kakvih odešiljenja tla i moramo se pobrinuti da takve, da ne dođe do takvih situacija. Dakle, ITU tu kaže da je rezervirao određenu mrežu za satelitsku komunikaciju, tako da, odnosno pojas, dakle, da onda nije moguće koristiti ga za zemaljske namjene, ali da za tako nešto za radiodifuziju mobilne usluge postoji određeni drugi pojas. Danas da sam odgovorio na pitanja, hvala lijepo. Hvala vama. E, imamo li što podrazno? Ukoliko ne, Sljedeći sastanak 11. i 12. 11. Hvala.